siječnja dobija sam pismo predsjednika Pučana, SND-a, Aldea i Zelenih o postupanju potpredsjednika Čarneckija u kojem se tražila primjena postupka koja je predviđena člankom 21. poslovnika zbog njegovih izjava o e, jednoj drugoj zastupnici Europskog parlamenta. Ovo je pitanje sagledano na konferenciji predsjednika na dva susljedna sastanka 18. siječnja i 1. veljače. 18. siječnja također sam dobio pismo potpredsjednika Černeckog u kojem je on se osvrnuo na zabrinutosti koje su izražene u prethodnom pismu, a nakon toga 23. siječnja Razgovarao sam sa potpredsjednikom Črneckem o tom pitanju. Nakon što sam primio na znanje njegove primjedbe, 1. veljače konferencija predsjednika odlučila je većinom od tri petine glasova koji predstavljaju barem tri politička kluba da se privede kraju mandat gospodina Čarnečku, potpredsjednika, zato što je prekršio poslovnik u skladu sa člankom 21. Parlament će u srijedu odlučiti o tom prijedluku većinom od dvije trećine glasova koji predstavljaju većinu zastupnika. Izvolite. Te panie przewodniczący w związku z tym chciałabym zapytać poštovani predsjedniče imam pitanje u vezi sa sljedećim uzimajući u obzir ovo što ste upravo rekli želim vas pitati trebamo li očekivati da će predsjedništvo pučana imati, uzeti u obzir, uvijek uzimati u obzir izjave zastupnika u državama članicama. Drugo pitanje, kad je predsjedništvo reagiralo na skandalozne izjave gospodina Ferhovštata, kad je on e, napao Poljsku u ovoj, ovom domu. To je bez presedana. Vi ćete valuirati možda u budućnosti ono što parlamentarci budu govorili izvan ovog doma, izvan ove vječnice. To krši e, naš poslovnik. Članak 21. našeg poslovnika predviđa da zahtjev podastiru tri kluba koji dostižu brojčano barem visoki prag. To nije sankcija u skladu sa poslovnikom, a to bi mogla biti sankcija koju može nametnuti ili ne nametnuti predsjednik. Ni predsjednik, ni predsjedništvo ne odlučuju, nego odlučuje konferencija predsjednika. To je zahtjev koji dolazi od klubova, to nije sankcija koja se nameće ili izriče u skladu s poslovnikom, nego na temelju članka 21. Moja je zadaća da se brinem za to da se poštuje poslovnik. Unutar konferencije predsjednika došlo je do glasovanja, dakle postupak je ispoštovan. Ne radi se o sankcijama koje nameće predsjednik, jer predsjednik ne može izricati sankcije za nešto što se događa izvan parlamenta. Ja mogu izricati sankcije za ono što se događa unutar parlamenta. Zahtjev da se oduzme mandat predsjednika u skladu s člankom 21. ovisi o zahtjevu koji mora doći od klubova. Gospodin Weber ima riječ. Gospodine predsjedavajući, kolegica je uputila na slobodu govora, a sa ovime ne dovodimo u pitanje slobodu govora. Tu se ne radi o uobičajenom zastupniku u europskom parlamenta, tu se radi o potpredsjedniku Europskog parlamenta, isto tako i od vas kao kandidata Uč na, za parlamenta očekujemo da ćete na dobar način ispunjavati svoju dužnost i to je činitno na izvas način. Tako isto tako očekujemo od svih potpredsjednika da se ponašaju kako to odgovara predstavnik ovog doma. I ako imamo potpredsjednika koji na neprihvatljiv način uspoređuje jednu demokratsku izabranu zastupnicu sa nacistima i ako imamo osobu koja uspoređuje europske institucije sa Sovjetskim savezom na neprihvatljiv način, onda se tu prelazi određena granica i onda treba snositi i posljedice. I stoga ćemo mi kao klub se zalagati za to da gospodin Čanecki stupi s te dužnosti. A moj klub zastupnika je istodobno spremna E, i prihvatiti jednog drugog kandidata iz spisa kao potpredsjednika parlamenta. Dakle, tu se ne radi o kažnjavanju Poljske, ne radi se o kažnjavanju jednog kluba ili jedne stranke. Mi ćemo glasati za bilo drugog kolegu kojeg će ECR e predložiti, ali u slučaju gospodina Čenevskija smatramo da je potrebno da dođe do nekih posljedica. Hvala vam. Riječ je zatražio gospodin Bulman, ali mi sad ne vodimo raspravu gospodinu Črneckom jer odluka je već donesena, izglasat će se to i to e, tajnim glasovanjem. Ali sada dajem riječ gospodinu Bulmanu. Htio sam samo odgovoriti s pravnog stajališta kolegi zato što je tu spomenuto predsjedništvo. Predsjedništvo nema nikakve veze s tim, nema veze s sa sankcijama koje nameće predsjednik, nego je to nešto vezano za članak 21. Postupak je ispoštovan i zajamčili smo gospodinu črneckom mogućnost eh, da se izjasni o tom događaju. Gospodin Čarnecki se nije ispričao, dakle postupak je vođen transparentno. Gospodin Bulman. Hvala vam. Ja isto tako ne želim sada otvoriti raspravu o samo bih htio odgovoriti na pitanje kolegice. Ne. Na konferenciji predsjednika se nije čuo niti jednom e, da se tu treba radi, raditi o cenzuri, o tome se i neće raditi, ali e, Europski parlament ima svoje dostojanstvo ovaj dom ima svoje dostojanstvo, nemojte niti zaboraviti da je do europskog ujedinjenja i došlo upravo zbog toga što smo odbili rat i što smo odbili nacionalsocijalizam. To je naša obveza, to je naše nasljeđe i tko na ovaj način uspoređuje nešto sa nacizmom taj prelazi određenu crvenu liniju i naš klub ne želi da ovaj dom zastupa neka osoba koja iznosi takve usporedbe sa dobom nacizma. To spada ovaj dom jednako kao što i u naš dom ne spadaju nacisti, draga kolegice i dragi kolege, i na tome ćemo inzistirati. A u ostalom se pridružujemo riječima kolege Webera. Naravno da smo spremni izabrati predstavnika ili predstavnicu iz odgovarajućeg kluba zastupnika koj, osobu koja neće prijeći tu granicu. Mi smo za, eh, za raznolikost u ovom domu, ali ne za usporede sa nacizmom, niti za nekoga tko tako nešto zastupa na eh, vrhovnim dužnostima u ovom domu. To ovdje ne pripada. Gospodine Larvens, ali ponavljam, ne želim otvarati raspravu. Želite li nešto dodati? Htio sam samo podupeti e, vaš stav. Gospodin predsjedavajući, mislim da ste dobro to iznijeli. Kao što znate, u ovom domu e, nam je vrlo važno da imamo različita mišljenja, različite i oprične ideje, to je naravno normalno. Ali kada se nekoga osobno napada, kada se pokušava toj osobi naštetiti, kao što je to i gospodin Čanecki napravio, onda tu moramo reagirati. Ja sam protiv ideja PISA, ja sam protiv ideja ekstremne desnice, ali u svakom slučaju trebamo poštivati drugu osobu. Sve osobe ovdje imaju jednak legitimitet, sve su ovdje osobe koje su vrijedne dostojanstva, a gospodin Čanecki nije bio na razini tog zadatka i u tom smislu je njegov, njegov čin neprihvatljiv. Gospođo Forenca, izvolite. Hvala predsjedniče. Ja također mislim da bismo trebali postaviti neke granice. I zato sam e, na vaš ured naslovila pismo koje su potpisali mnogi zastupnici kako bismo tražili da par, parlamentu, Europskom parlamentu nemaju pristup fašisti trećeg milenija kao što su to predstavnici pokreta kaza pound. Htjela bih da postavimo ovakve granice zato što nakon događaja u Mačerati mi ovakve osobe trebamo odbiti i trebamo ih držati podalje od nas e, zato što su oni fašisti. Forenza, Gospođo Forenca, postoje neka pravila koja treba poštovati unutar ovog doma predsjednik ne daje dozvole za održavanje određenih događaja, ali može zabraniti održavanje nekih inicijativa unutar parlamente. Ali kad nemamo osobe koje imaju već e, osudu zbog kaznenih dijela i kad imamo osobe koje su nekažnjene, ne možemo im ništa zabraniti. Predsjednik prekida govor. Gospodine zastupniče, nemojte podizati glas sa mnom, molim vas da sjednete i da poštujete ovoj dom. Vidim da vi ne znate što je demokracija. Jeste li sada gotovi? Jeste li gotovi sada sa vašom javnom tribinom? Molim vas, smirite se ne trebamo se ovdje svađati, nego samo izražavati politička mišljenja. Molim vas da se pridržavate reda i da budete pristojni. Htio sam vam odgovoriti. Kad europski zastupnik pozove nekoga, a nemamo zakonske razloge zašto bismo to spriječili, onda se to treba dogoditi. To nema nikakve veze sa događajima u Mačerati. E, ja se mogu ne slagati sa nečijim stajalištima, ali to nije razlog zašto bih trebao zabraniti organizaciju određenih događaja unutar Europskog parlamenta. Svi zastupnici su jednaki jer oni predstavljaju europske građane. Mi možemo se ne slagati s njihovim idejama, ali sve dok oni ne krše pravila ne možemo zabraniti održavanje određenih sastanaka. Prelazimo sada na priopćenja. Usred ostavke zastupnice Tatjane Ždano